Dear colleagues, it is time to start also because we Vrijeme je da počnemo jer ćemo između ostalog raspraviti o važnim pitanjima. Kao što znate, nemamo baš na raspolaganju previše vremena. Pozdravljam povjerenika Andriju Kajtisa u odboru ENVI. Kao što znate, Europska je komisija usvojila dugo očekivane kriterije za razmatranje endokrinih disruptora i takvih svojstava E, raznih proizvoda, naročito proizvoda biljnog projekla. Svjesni smo važnosti tih kriterija za ljudsko i životinsko zdravlje i također važnosti za okoliš. Zbog toga mi je drago što je povjerenik spreman predstaviti nacrt kriterija na današnjem sastanku i drago mi je što ćemo čuti pojedinosti tog prijedloga i koje korake komisija namjerava poduzeti. Izvolite, povjereniče. Hvala, predsjedniče, uvaženi zastupnici. Prošloga tjedna Europski parlament je usvojio rezoluciju u kojom se komisija poziva da ispuni svoju obvezu Iznošenjima kriterija koji su znanstveno utemeljeni za endokrine disruptore. U više navrata sam obećao da ću predstaviti te kriterije prije ljeta i sada ovime ispunjavam svoje obećanje. Naime, to sam učinio već jučer. Komisija je iznijela znanstvene kriterije za prepoznavanje endokrinih disruptora u zaštiti bilja i biocida. Dakle, to naglašavam ponovno u kontekstu ta dva zakonodavna okvira, dakle, e, proizvodi za zaštitu bilja i biocidi. Ti znanstveni kriteriji se temelje na definiciji Svjetske zdravstvene organizacije endokrinih disruptora. Sukladno toj definiciji kemijska tvar je endokrini disruptor ukoliko dovodi do štetnih učinaka i ukoliko su takvi štetni učinci uzrokovani endokrinim djelovanjem. Predlozi komisije obuhvaćaju ne samo znanstvene kriterije, nego i određuju kako se provodi identifikacija endokrinih disruptora ta identifikacija mora se temeljiti na dostupnim znanstvenim dokazima i također treba razmotriti ponderirane dokaze i također treba primijeniti i sustavnu reviziju. Želim ovdje naglasiti da smo osvojili umjereni pristup, dakle tražili smo e, volumen dokaza, a ne e, konačne dokaze. Dakle, na temelju toga moći ćemo primijeniti načelo razmjernosti i predostrožnosti. Na temelju tog načela komisija je također usvojila komunikaciju o endokrinim disruptorima koja iznosi e, pregled zakonodavnog okvira. Kao što ste i sami svjesni, više zakonodavnih akata Europske unije bavi se endokrinim disruptorima, rič, kvaliteta vode, direktive o kosmetici i tako dalje. I sve je popraćeno također i temeljitom analizom učinka. Svjesan sam da e, je odluka komisije o provedbi ove ocjene učinka naišla na kritike između ostalog i od članova ovog odbora. I to je u redu. No ipak vjerujem da je ovo bilo važno kako bi kolegi povjerenika mogao donijeti informiranu odluku o ovom vrlo osjetljivom pitanju. Nadalje, Europski parlament i zemlje članice će također moći imati koristi od rada komisije. Preduhitrit ću vaša pitanja, tako da ću odmah reći da se odluka komisije temelji na znanosti, a ne na ekonomskim ili socijalnim razmatranjima. Svi su dokumenti objavljeni na web stranici komisije kako bi se osigurala najveća moguća transparentnost. Zakonodavstvo Europske unije o pesticidima i biocidima je najstrožije i najučinkovitije na svijetu, temelji se na zdravoj procjeni i na e, čvrstim podacima. A to možemo i u velikoj mjeri zahvaliti samom parlamentu. E, tvar se jedino odobrava ako su stručnjaci zemalja članica ili EFSA svojom revizijom pokazali da u svojoj upotrebi te tvari ne dovode do e, mjerljivih učinaka na ljudsko zdravlje, na životinsko zdravlje ili na okoliš. Odredbe o endokrinim disruptorima u sadašnjem zakonodavstvu uvedene su prije nekoliko godina na temelju prijelaznih kriterija, jer u tom trenutku nije bilo moguće znanstveno odrediti kriterije za prepoznavanje endokrinih disruptora. Rasprave o ovom pitanju nastavile su se e, među znanstvenicima i među političarima tijekom posljednjih nekoliko godina. Ja sam se osobno sastao i razgovarao sam sa znanstvenicima iz različitih disciplinskih područja i to i zato što svako područje se služi različitom jezikom i logikom kako bi obuhvatio sva složena pitanja. Zahvaljujući našim zajedničkim naporima i otvorenim raspravama, postignut je znanstveni konsenzus e, prvi u povijesti koji su potpisali 23 međunarodna znanstvenika i to je učinjeno u travnju ove godine. Ja sam uzeo razmatranje taj konsenzus e, pri izradi kriterija koje smo upravo predstavili. Osim toga, predlažemo ažuriranje jedno od izuzeća za proizvode zaštitu bilja kako bi se uskladili sa sadašnjim zdravstvenim saznanjima. Izuzeće se temeljilo na dostupnim znanstvenim dokazima koje e, uključe također i informacije o izloženosti i riziku. Eh, htio bih da komisija donese odluku o izuzeću na temelju svih dostupnih dokaza. Izloženost sama po sebi nije dovoljna kako bi pojasnila razloge za zabrinutost u vezi sa određenom tvari. Kao što znate, prepoznate su i sražene druge mogućnosti za definiranje kriterija i te opcije odražavaju različite stavove znanstvenika, zemalja članica i dionika. Neki smatraju važnost da se definiciji Svjetske zdravstvene organizacije doda potentnost. To je znanstveno mjerenje tvari, e, odnosno njezine sposobnosti da proizvede negativan učinak. E, drugi kriteriji uključuju i kategorije koje se temelje na različitim dokazima kako bi se zadovoljilo definiciju Svjetske zdravstvene organizacije. Komisija nije odabrala te opcije. I to iz sljedećih razloga. Kao prvo, znanstveni konsenzus koji sam spomenuo, ukazuje na to da potentnost ne smije e, biti dijelom znanstvene definicije endokrinih disruptora. Potentnosti treba povesti računa pri procjeni rizika koji mogu predstavljati endokrini disruptori. Dakle, Sukladno znanstvenim saznanjima smatrali smo da e, potentnost nije odgovarajući kriterij za prepoznavanje endokrinih disruptora. Kada je riječ o različitim kategorijama, komisija ne smatra da je uspostavljanje različitih kategorija onoga što endokrini disruptori mogu biti korisno u definiranju onoga što endokrini disruptori jesu. Dakle, mi smo htjeli prepoznati prave endokrine disruptora, a ne one koje bi to mogli biti. Osim toga, primjena kategorija u kontekstu regulative o pesticidima i biocidima smanjila bi pravnu sigurnost i za zakonodavca i za dionike. Zakonodavstvo koje je izglasano, to želim naglasiti u vezi sa tim zakonodavstvom dakle, koje je usvojeno u parlamentu, ne daje sredstva za rješavanje E, pitanja mogućih e, ili vjerojatnih endokrinih disruptora, jer bi stvaranje jedne takve sive zone dovelo do nesigurnosti, a ne bi donijelo do koristi kada je riječ o zaštiti zdravlja i okoliša. Kada je riječ o mogućnosti zadržavanja prijelaznih kriterija koji su sada na snazi u zakonodavstvu o pesticidima i biocidima, to je odbačeno zato jer to ne odgovara svrsi. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, Kriteriji koje je jučer komisija predstavila temelje se na definiciji Svjetske zdravstvene organizacije su znanstveni, odgovaraju svrsi i mogu osigurati najvišu moguću razinu ljudskog zdravlja i okoliša u skladu sa našim zakonodavstvom koje je na snazi i da će se ta razina zaštite zadržati. Dve mjere koje kriteriji koji su jučer predstavljeni sadrže neće se usvojiti u, u predviđenim procedurama. Dakle, e, zakonodavstvo o biocidima će raspraviti savjetnici iz različitih zemalja članica i onda će to usvojiti komisija. Mjera o pesticidama, bit će e, predmetom rasprave, bit će usvojena na e, samom odboru i onda će to razmotriti i parlament i vijeće. Vaša suradnja je dakle od ključne važnosti i doista se nadam da mogu računati na vašu potporu budući da će usvajanje kriterija predstavljati značajan korak za zaštitu zdravlja i okoliša. To će također biti od ogromne važnosti za naše zakonodavstvo o kemijskim tvarima, a to će također pozorno razmotriti i treće zemlje. Nakon što se usvoji ovaj zakonodavni okvir, on će biti prvi takav zakonodavni e, kriterij u svijetu koji će identificirati endokrine disruptore. Dakle, na taj način e, ćemo doista biti predvodnici u ovom važnom području. I EK i EFSA trebaju odmah početi razmatrati pojedine tvari kako bi omogućile provedbu novih kriterija bez ikakvog odlaganja nakon što se oni jednom usvoje. Hvala vam na pozornosti. Znam e, da sigurno imate pitanja, samo vas molim e, da e, skrenete pažnju na jedno važno pitanje koje je jučer postavio Pavel Poc. A to je zašto predlažemo kriterije koje se bave samo ljudskim zdravljem, što znači da će samo malobrojne ukoliko uopće ikakve E, tvari će biti prepoznate kao endokrini disruptori i to je u nesrazmjeru sa definicijom Svjetske zdravstvene organizacije. Da to razjasnimo, mi predlažimo kriterije za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša i to je vrlo jasno rečeno u oba prijedloga. Recimo u nacrtu delegiranog akta za biocide imamo odjeljak A za ljude i odjeljak B za neciljane organizme. I sličnu strukturu imamo i u mjeri za proizvode za zaštitu bilja. Također je važno pojasniti da u cilju provedbe kriterija od vas tražimo da procijenite sve dostupne znanstvene informacije koje se tiču oba područja. Dakle, kada je riječ o biocidima i pesticidima, vrlo dobro znamo da govorimo također i o zaštiti okoliša. Ali kroz zaštitu okoliša ćemo utjecati i na ljudsko zdravlje, ali isto i na životinsko zdravlje. Jedno pitanje odnosilo se na predlaganje kriterija koji samo razmatraju poznate učinke, dokazano. Što znači da e, možda neke tvari neće biti prepoznate kao disruptori. I e, pitanje je bilo koristite li europske građane kao zamorce. To je bilo jedno pitanje na Twitteru. To je nesporazum. Mi ne e, razmatramo poznate učinke, nego smo uzeli u obzir sve podatke, pretpostavili smo da su relevantni i također smo ih razmotrili na temelju e, postojećih dokaza, ne konačnih dokaza. Mi smo razmotrili svo E, sva dostupna znanstvena znaženja dakle studije na životinjama, in vitro studije za procjenu endokrinih disruptora. Također smo e, razmotrili i znanstvenu bibliografiju i e, upravo smo uzeli u obzir sve postojeća saznanja i razmotrili smo i biološke vjerojatnosti. I to je načelo kojim se vodimo, dakle Nastojali smo biti što otvoreni i također razmotriti sve postojeće dokaze. Hvala. Imamo dugačak e, popis pitanja, odmah ću dati riječ predstavnicima klubova zastupnika. Molim vas da budete kratki jer nemamo previše vremena. François Grostet u ime Pučana. Hvala. Gospodine povjereniče, hvala vam eh, na podjeli ovih informacija. Iako sam eh, djelomično uvjerena, ipak eh, imam određena pitanja. Dakle, uvjerena sam zato jer ste rekli da naša definicija je u skladu sa definicijom zdravstvene organizacije koja je potpuno E, se temelje na konsenzusu u znanstvenoj zajednici, no još uvijek imam e, određena pitanja, zato jer mi se čini da tu postoje neke poteškoće u kriterijima za prepoznavanje endokrinih disruptora i to bi moglo dovesti do neravnoteže zakonodavstvu i spriječilo postizanje ciljeva. Dakle, treba govoriti o učincima i o rizicima. Ako sam dobro shvatila, tvar se prepoznaje kao endokrini disruptor, iako je predmetom izuzeća u okviru uredbe o biocidima, zato jer se smatra da ona ima zanemariv učinak. Osim toga čini se da se neće povesti računa o mogućim učincima, a to je još, čini se, jedan način izbjegavanja određenih prepreka, dakle ne razmišljati o, mogućoj opasnosti, nego se ravnate prema dokazanim opasnostima i e, nije u skladu sa načelima eh, endokrenih eh, disruptora prema procjeni rizika koja se predlaže uredbom o biocidima, nego imate taj sustav izuzeća koji se temelji na analizi rizika. Iako to, je taj, taj nesrazmjer može dovoditi do nesporazuma. Na petoj stranici eh, odbacujete sustav kategorija što bi bio korisno. A, na drugoj stranici kažete da je nemoguće odrediti konkretne pragove za učinak endokrinih disruptora, no ne znam eh, hoće li se moći uvesti izuzeća na temelju zanemarivog rizika. I na istoj stranici odbacujete i kriteriji potentnosti za identifikaciju endokrinih disruptora, no istovremeno kažete da se tome može pribjeći kako bi se procijenila rizičnost određenih tvari. Naravno da tu treba iznaći kompromis, ali meni se čini da ste zapravo napravili polovičan posao. Ne zauzimate jasno stajalište o ovom pitanju i eh, to dovodi do brojnih e, zabuna, a tu su i igri zdravlje građana i okoliš. Hvala Pavel Pocu, ime SID-a. Hvala na tome što su održali obećanje da ćete predstaviti kriterije do ljeta i hvala što niste uključili kriterije o potentnosti i hvala na e, vašem odgovoru na e, neka pitanja koja su postavljena prije. Kada je riječ o, kriterijima, žao mi je što se još uvijek govori o, o prijelaznim kriterijima i e, predstavili ste ove ovaj kriterije umjesto horizontalnih kriterija, dakle e, da se povede računa o cijelom složenom pitanju kozmetici, vodi i tako dalje. Iznenadila me jedna izjava u sažetku komisije na sedmoj stranici prema kojoj komisija ima utvrđene kriterije kako bi definirala e, endokrine disruptore e, i odlučuje da e, kako, regulirati ove tvari. To me iznenadilo jer kada sam pročitao prethodne dokumente parlamenta, definiranje endokrinih disruptora jest naša namjera, tako da me čudi da to komisija ne preuzima na sebe. Evo, želim spomenuti samo jedno danas. Govorili ste o laganim izmjenama u formulaciji teksta i meni je zapravo to doista suštinska izmjena koja se predlaže u dodatku 2 o, o uredbi zaštite bilja. Dakle, having adverse effects u usporedbi sa known adverse effects. Dakle, to se određene e, e, tvari, dakle smatra se da nemaju učinske kao endokrini disruptori i također me brine promjena sa e, negligible exposure na negligible risk. Dakle, to je prijelaz sa pristupa na temelju hazarda na pristup na temelju rizika. A to je ono prvo je htio parlament. Dakle, Mene zanima kako biste opravdali ovu izmjenu u odnosu na ono što su usvojili parlamenti vijeća vijeće i koliko je to u skladu sa zakonodavnim mandatom komisije koji je upravo sadržan u e, rečenici odluke Europskog suda kojom se naglašava da komisija nema pravo izmijeniti regulatornu ravnotežu kada je riječ o primjeni ovlasti koje su de negirani sukladno članku 190 e, ugovora o Europskoj uniji. Evo ne znam koliko je to u skladu s time i htio bih čuti vaše mišljenje o tome. I e, drugo, ako je e, tako da se iz nekog razloga, kojeg god razloga odabrali pristup na temelju rizika, su na temelju hazarda, kako mislite da to može pridonijeti zaštiti zdravlja europskih građana i zaštiti potrošača? Jer u drugim e, tvarima, poput karcinogenih tvari, e, genotoksičnih tvari i tako dalje, još uvijek imamo kategorije, još uvijek e, imamo pristup na temelju hazarda, a to ovim prijedlogom mijenjate u, u, u slučaju endokrinih disruptora? Hvala vam. Uh, Hvala lijepo, Julie Gerling. Hvala. Vidjet ćete, ne možete uvijek istovremeno sve zadovoljiti. Ja ću vam reći što mislim o ovim najnovim mjerama. Pozdravljam ovu definiciju u skladu sa onom svjetske zdravstvene organizacije. Tu pokazujemo dosljednost sa nacionalnim standardima. Mislim da to je važno. Također fokusira se na uzročnu vezu i to također pozdravljam. Odnosno to je za mene vrlo važna distinkcija. Endokrini disruptori se također moraju jednostavno razviti, e, razlikovati od ostalih sličnih stvari, to moramo na taj način uzeti u obzir. Također, drago mi je što niste odlučili ostaviti kategoriju mogućih endokrinih disruptora, to ne bi bilo pomoć u regulatornom okviru, sve ih je, u tu listu bih ušlo sve više. Također tu su štetni učinci koji su u izravnoj vezi dakle e, sa tim tvarima. To pokazuje da se nosimo na odgovarajući način sa ovim mm, postupcima. Primjenjujemo zakonodavstvo na, naj, na objektivniji mogući način i to u područjima kamo trebamo to napraviti. To su pozitivne stvari, međutim također imam niz pitanja. Razočarana sam sa činjenicom da se ovdje moramo oslanjati na biološku mogućnost, a ne na dokazivanje. Dakle, konkluzivni zaključak je težak, koncept teško ga je dokazati ne bismo smjeli na to ciljati. Odnosno, trebali bismo na to ciljati. Dakle, to nam ne, u ostalom ne olakšava stvari. Onda postoje još uvijek neke praznine u spoznajama. Nadamo se da će se one popuniti. Te je možda moguće predvidjeti u budućnosti neke promjene uredbe kada je riječ o mogućnosti štete, velite da se potencija ne bi trebala uzeti u obzir kada je riječ o endokrinim disruptorima, međutim trebala bi se uzeti u obzir kada se govori o njihovim rizicima. Međutim, sad kad imamo kriterije, zakonodavni okvir je, bi trebao biti potpun i nema mjesta sada za ovu procjenu rizika, samo u smislu izuzeća. I ja imam na to drugačije e, mišljenje. Ja mislim da bi ocjena rizika trebala biti dijelom ovog zakonodavnog teksta. I izuzeća bi po svojoj prirodi trebala biti to što ta riječ znači. Dakle, izuzetni slučajevi. Mislim da će ih, ako ovako ostane, biti jako, jako puno. jednostavno ćemo dobiti loš zakonodavni tekst, jer ocjena e, rizika i izuzeće jednostavno će preuzeti glavnu ulogu i bilo bi dobro da se to dakle našlo u osnovnom tekstu. Thank you very uh, Hvala, Hazekamp. Hvala lijepo. Parlament je dao priliku komisiji da obavi svoju dužnost kada je riječ o endokrinim instruktorima. Vi ste dobili tu zadaću dakle, 2013. da zaštitite ljude i životinje i okoliš od endokrinih e, instruktora. Vi ste započeli, ovaj postupak, e, dakle, kriterije temeljnih na riziku tri godine prekasno. Izrađene su stotine studija, stručnih studija, znanstvenih studija, da su pokazale i da niske doze endokrinih disruptora imaju učinak na ljudsko zdravlje, pa i na nerođenu djecu. Što vi govorite se temelji na ekonomskim kriterijima i na iskrivljenoj verziji onoga što veli Svjetska zdravstvena organizacija. i vi sada teret dokaza izvrćete i to može dovesti do rizika povezanim za zdravlje, može dovesti do eksperimentiranja na životinjama, a to je sasvim nepotrebno, zato što već postoje brojni znanstveni dokazi koji dokazuju da niske e, doze endokrinih destruktora mogu imati štetan učinak za zdravlje. Vi se igrate s parlamentom, igrate igrice sa našim zdravljem i jako dobro znate da parlament neće prihvatiti ovaj prijedlog. Dame i gospodo, moramo se prestati igrati na ovaj način. Evropski sud pravde je presudio protiv komisije, mi ćemo glasovati protiv komisije i reći da nemamo povjerenja i da se ovim može baviti samo parlament. Thank you very much, Bas out. Hvala lijepo, Bas Hvala lijepo. Hvala povjereniku što nam je objasnio ono što pokušava učiniti. Rekli ste da ima mm, velik e, broj nesporazuma koji je prisutan u javnosti. Ja sam pratio e, preskonferenciju i pitanja novinara zašto se tako restriktivno primjenjuju eksperimenti na životinja. Vi ste rekli to je tehničko pitanje i tako ste odgovorili tri puta. Možda bi vam pomogla spoznaje da su to politička pitanja i da ne možete izbjegavati odgovore govoreći da su to tehnička pitanja na koje želite odgovoriti. Ovdje imamo dva glavna problema. Jedan se tiče sadržaja, a drugo onoga što vi možete učiniti kao komisija vezano u zakonodavstvo. Što se tiče prvoga, ono što vi radite, je kada trebamo dokazati što je endokrini restruktor, onda vi u vašem prijedlogu kažete da treba imati poznat da treba imati poznat učinak, dakle štetan učinak po ljudsko zdravlje. To je namjerna restrikcija onoga što se nalazi u općem zakonodavstvu. Imamo dakle u zakonodavstvo kemijskim činjenicama, dakle to se temelji na za dokazima, ali i na pretpostavljenoj vezi, dakle koji se temelji na eksperimentima na životinjama. Dakle, tada je to relevantno. I to dovodi do dodatnih restrikcija. Vi možete reći ne, ali vi ako volite znanost i htio bih vam reći kako znanost reagira na ovaj prijedlog. Endokrino društvo, to je društvo koje predstavlja liječnike i znanstvenike, i oni su zaključili da vaši regulatorni kriteriji da su prestroži da bi učinkovito zaštitili javnost od ove vrste kemikalija. Ukoliko je to e, reakcija znanstvene zajednice, onda mislim da komisija ima doista problem s ovim tekstom. Vi možete reći da to nije tako, ali onda možete, morate reći zašto je onda ovo društvo u krivu i zašto vi namjerno sužavate područje primjene, odnosno definiciju endokrinih disruptora. To je ono što se tiče sadržaja. A drugo, kada je riječ o postupku, Komisija može promijeniti postojeću usvojenu uredbu ukoliko postoji tehnički ili znanstveni dokaz za to. Vi mijenjate aneks i izloženost e, ljudi, dakle, preformulirate u nešto povezano s rizikom. Vi to radite na način da je to politička odluka i to nema nikakve veze sa tehničkom promjenom ili znanstvenom spoznajom, spoznajom vi mijenjate tekst uredbe koji je politički motiviran. To nije prihvatljivo i za taj postupak je potrebno suodlučivanje sa vijećem i sa parlamentom i komisija to ne može učiniti. Ovo je neprihvatljivo što se tiče postupka i sadržaja i mi ćemo se ovome usprotiviti. Thank you very much. Dornano. Hvala, zastupnica Dornano. Hvala lijepo. Hvala vam na objašnjenjima, gospodine povjereniče. U izjavi za medije predsjednik Juncker je rekao da mu je drago da je naš regulatorni sustav prvi koji je definirao znanstvene kriterije u svom zakonodavstvu vezano uz endokrine destruktore. Međutim, čini se da je zaboravio da ova definicija dolazi nakon onoga što je Supravde rekao, dakle, 2015. kada je presudio protiv komisije da nije ispoštovala rokove kriteriji bazirani na onima Svjetska zdravstvena organizacije da to je istina, one se ne bave potentnošću, dakle govori se o granicama, o, o pragovima za određene tvari i da sustav ovih izuzeća se temelji na ocjeni rizika, dakle izloženosti stanovništva. Dakle, prije što se usvoji bilo kakva uredba o, tvarima, mora se dati procjena rizika. I to znači da ćemo morati još jednom čekati prije nego što se zaštitimo od ovih tvari. Svjetska zdravstvena organizacija je ovu definiciju objavila prije 14 godine, nemojte to smetnuti suma. I ova sada potreba za studijom učinka je samo korištena da bi se izbjegli rokovi, da bi se zadovoljili lobisti i tako dalje. Tu je EFSA, tu je Agencija za kemijske tvari, dakle tu je definicija onoga što bi mogli biti endokrini disruptori. EFSA također rekla da glifosat vjerojatno nije kancerogen. I zato je moje pitanje za vas sljedeće. Idući put kada dođe do kontroverze između EFSE i Svjetske zdravstvene organizacije, koju ćete e, tijelo saslušati? Ukoliko prevladava načelo predostrožnosti, kao što sami kažete, Znači li to da one zemlje članice koje žele zabraniti ovu tvar žele biti oprezni, da će to moći učiniti bez ikakvih problema i bez rizika da ih se odvede na sud zato što stvaraju prepreke na jedinstvenom tržištu? Hvala lijepo, zastupnik Parnjo. Komisar, euh, euh, Hvala lijepo. Želim vas euh, prije svega pozdraviti, gospodine povjereniče. Prva razmjena mišljenja 24 sata nakon e, izlaganja koje ste održali na kolegiju povjerenika. Mislim da je to važno naglasiti. Sada nekoliko riječi o ovom zakonodavnom paketu. Donosi neke dobre stvari. Trebamo ih pozdraviti. A potom su tu elementi koje moramo zajednički sagledati i pokušati ih popraviti. Dakle, iznijeli ste nekoliko scenarija kad ste predstavljali svoj radni program. U drugom scenariju ste se bavili dakle, definicijom Svjetske zdravstvene organizacije. Tu je lista endokrinih disruptora. Prijedlog koji vi sada iznosite ne vodi računa o potentnosti tvari i moramo zato pozdraviti vašu odluku. Ali mnogima od nas je žao što se isključili svaku referencu na kategorizaciju tvari Dakle, govorimo o klasifikaciji u slučaju kada je aktivna tvar, mogući disruptor i tako dalje. Mislim da bi to bilo pokazalo napredak koji bi pozdravili brojni endokrinolozi. Ne mogu se uključiti moguće negativne posljedice eh, pojedinih tvari. Definicija koju vi imate u skladu sa tim drugim scenarijom sadržava određeni problem jer mislimo da ju nije moguće na ovaj način isključiti. Iz eh, zakonodavnog prijedloga potom tu je sedmi razvojni program, dakle za razdoblje do 2020. Tu su trebali biti predstavljeni horizontalni kriteriji za endokrine disruptore. I vaš prijedlog je treba utjecati na svo zakonodavstvo koje je povezano sa endokrinim disruptorima. Oni su svugdje prisutni u pesticidima, u ambalaži, u nekim medicinskim proizvodima, dječjim igračkama i tako dalje. Dakle, svjesni smo i eventualnog e, otpora s kojim ste se morali suočiti u samoj komisiji. Međutim, žao nam je što niste mogli ispuniti do kraja svoju zadaću u odnosu na povjerenike koje je više zabrinjavao ekonomski učinak ovih mjera umjesto učinaka po zdravlje i po zaštitu okoliša i nadam se da ćemo vam moći pomoći na način da ćemo izanalizirati ove zakonodavne prijedloge, da ćemo ga poboljšati, kao što ste vi željeli na početku kada je riječ o ovoj temi i kada je riječ o klasifikaciji koja bi se tu trebala naći.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 zahvaliti povjereniku e, što je ovako kratko nakon jučerašnjeg e, izlaganja došao je k nama. Ja bih se osvrnuti na jučerašnju tiskovnu konferenciju. Tvrdili e, ste da je komisija drugu varijantu definicije svjetske zdravstvene organizacije, ali to nije točno, jer tu ne postoji E, zahtjev e, da se dokaže negativan utjecaj na zdravlje čovjeka. Ovdje vi okrećete teret dokazivanja. Mi smo u Europskoj uniji uvijek imali načelo predostrožnosti i vi ste se odlučili na ovaj pristup e, na osnovu hazarda. To ne valja, to se kosi sa načelima dobrog zakonodavstva u Europskoj uniji. E, mogla bih e, sa e, se pomiriti sa načelom baziranom na znanstvenoj, znanstvenoj osnovi što se tiče ocjene glifozata od strane EFSE. Do sad nismo dobili znanstvene studije na osnovu koje su ocjenjeni ili glifozat. I vi tvrdite da se nešto dokazuje da je štetna stvar zato što postoje e, e, dokazi da je nešto štetno. Vi biste zabranili samo mali niz tvari. Je vi se oslanjate na studije koje su e, dali proizvođači industrije, to nas smeta, smeta nas što radite tri godine na prijedlogu koji ne je striktne znanstvene kriterije. I ja pitam vas, niste samo vi krivi, ne e, krivim isključivo vas, e, jer ste vi e, nedavno na ovom na ovoj dužnosti, ali ono, to je nešto što E, zbog čega te, ćete vi i vaši suradnici završiti na sudu e, i opet ćemo biti u situaciji gdje, gdje smo bili prije tri godine. Za, e, za mene to razočaranje. Hvala. Zastupnica Šalde Moze. Ja ću nastojati biti vrlo precizna u svojim pitanjima. Prijedlog komisije se tiče biocida, i pesticida. Međutim, vi kažete da bi ove kategorije trebale horizontalnije obuhvatiti neke druge kategorije. A kada potrošači mogu očekivati da će se ta pravila odnositi i na materijale koji su u kontaktu s namirnicama. Znamo da tu postoje određeni problemi. Kada će po vama moći jamčiti e, sigurnost e, potrošačima, kada će potrošači vidjeti konkretne razlike. Potom mm, teret dokazivanja vezan uz opasnost pojedine tvari. Danski znanstvenici su napravili jednu studiju na studiju koju su proveli na, na životinjama i na ljudima. Dakle, utvrdili su da namirnice koje dolaze u kontakt e, s ambalažama koje sadrže ove tvari, da je tu teško doći do konkluzivnih rezultata. Dakle, to je po vama taj dokaz što je potrebno da bi se odredilo da je da jedna tvar dođe na ovaj popis, dakle da se ona proglasi više ili manje opasno. Evo, to su sve aspekti na koje valja obratiti pažnju. Hvala lijepo. Sljedeći govornik. Hvala lijepo i hvala vam što ste voljni s nama porazgovarati o ovom pitanju. Ja se slažem sa onim što je kolegica rekla. Međutim, također želim pozdraviti neke stvari. Spomenuto je pitanje vezano uz potentnost. Nisam iznenađen što ste se vi time pozabavili na ovaj način, jer smo o tome već raspravljali u izvješću veslan prije nekoliko godina. također ne iznenađuje ovo dio vezan uz socioekonomske kriterije, zato što je parlament uvijek imao takvo stajalište. Sud je presudio protiv vas i vi ste morali izvesti na ovaj način. Imamo tu mišljenje organizacije endokrinologa i oni kažu da vaš tekst neće zapravo dovesti do zaštite ljudskog i životinskog zdravlja. Jako malo endokrinih distruktora će ovime dakle, biti obuhvaćeno i na zakonski način regulirano. Znamo da njihov, da njihov ekonomski trošak kada je riječ o zaštiti može značiti trošak od više stotina milijuna eura. Dakle, imamo tu nekoliko prijedloga, dakle, nekoliko scenarija koje ste naveli, od scenarija od 1 do 4. Nismo sigurni koliko će endokrinih distruktora biti obuhvaćeno različitim kriterijima, kategorijama. Ovdje imate neke mogućnosti, poput one svjetske zdravstvene organizacije. Ovo je revidirana verzija onoga što su oni rekli. Vi ste dakle išli od pristupa temeljenom na hazardu ka onom temeljenom na riziku. I nemamo u ovom trenutku ideju o tome što će biti vaš pristup i što će on konkretno ga donijeti. Ne znamo koliko endokrinih destruktora će se efektivno naći u ovoj definiciji. Znate li vi koliko ih je to i ako ne znate kada ćete znati. I još jedna stvar, ovdje podržavam kolegu Basa i Kauta, dakle ovaj pristup od e, hazarda pa prema e, riziku, mislim da ovdje vi nadilazite svoje nadležnosti kao komisija, ne možete napraviti na način na koji to radite, morate proći kroz postupak suodlučivanja, morate promijeniti e, temeljno zakonodavstvo. Kako reagirate na ova pitanja? Hvala lijepo i zastupnika Puto. Hvala lijepa i hvala povjereniku što je danas s nama. Evo 24 sata nakon objave ove liste što ste održali obećanje da ćete objaviti, odnosno predstaviti ove kriterije prije ljeta. Međutim, zabrinut sam zbog onoga što je odlučeno jučer. Ne samo da je komisija predložila restriktivnu definiciju onoga što je endokrini disruptor. Međutim, tu su i široke mogućnosti izuzeća. Prijedlog komisije da se slijedi definicija Svjetske zdravstvene organizacije i tu je dakle ta opcija dva. Međutim, tu već vidimo neke razlike. Komisija naglašava mogućnost e, dokazivanja postojanja kauzalnog e, učinka, dakle negativnog učinka po ljudsko zdravlje, kada je riječ o ovim kemijskim tvarima, dakle će biti potrebni snažni znanstveni dokazi koje je teško dobiti, po mom mišljenju. To je dosta rigidno tumačenje onoga što je mnogo konkretnije definicija, dakle po svjetskoj zdravstvenoj organizaciji po kojima je endokrin disruptor ona tvar koja mi mijenja dakle, funkcioniranje endokrinog sustava. Prema procjeni komisije broj tvari koje će se zabraniti na osnovu znanstvenih kriterija biti će 26. Posljednje izvješće o ovoj temi iz 2012. Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji obuhvatio je 800 tvari. Očito tu postoje nesrazmjeri i neke sumnje ostaju, naročito kod mene, bez obzira na vaše uvodno izlaganje kojem ste nas željeli razuvjeriti kada je riječ o nekim stvarima. Što više zabrinjava udaljenost od trenutnog važećeg europskog zakona koja je provizorno identificirala ove tvari kao tvari koje mogu izazvati štetne učinke. Novi prijedlog zapravo znači korak una, unazad, zato što su pod njima legalne i one tvari koje e, predstavljaju moguću opasnost. Komisija veli da će biti prostora za modulacije, za izuzeća, dakle kada je riječ o izloženosti riziku. I nije slučajno da su upravo ovu točku pozdravili lobby iz sektora pesticida koji će ovdje lako odigrati svoju ulogu zahvaljujući ovoj sivoj zoni. Prisjetimo se onoga što se dogodilo sa glifosatom i možemo zamisliti što će se nadalje događati. Gospodin povjereniče, vi ste zatražili pomoć od parlamenta kako bi Evropa bila predvodnica u ovom sektoru. Mi smo tu, parlament je tu Ne mislite li da ste mogli olakšati našu zadaću, da ste jučer bili nešto ambiciozniji, da ste kao referencu uzeli načelo predostrožnosti i da ste uzeli obzir činjenicu da je naš prvi cilj eh, zaštita ljudskog zdravlja pa i pred eh, eh, mogućom ekonomskom zabrinutošću. Hvala vam lijepa. Sada riječ ima povjerenik Izvolite. Eh, hvala kolege. Veoma mi je eh, drago, zaista mi je veoma drago i ovo pokazuje da smo na pravome putu. Neki ne vole jedno, neki ne vole drugi, ali kao eh, rekao bih, čuo sam bolne rečenice neki su rekli nemojte se igrati sa ljudskim zdravljem. Ja nisam doktor Mengele. Ja sam doktor Vitenis Andriju Kajetis. Ja se nikad nisam igrao ljudskim zdravljem. Molim vas, nemojte rabiti takve rečenice. To je eh, posve krivo. Ne možemo imati ovakve moralne rasprave. Još jedan put ja nisam doktor Mengele. Ja, da, ja sam e, liječnik medicine, znam kako je e, teško e, raditi sa kliničkim dijagnozama. Vi ste spomenuli endokrinološko društvo. Ja bih vam stvarno pozornost na izjavu znanstvenika ja ne sudim o znanstvenicima, a ne biste trebali ni vi. Endokrinološko društvo ima jedno stajalište, e, poštujem ga, ali toksikološko društvo ima pak drugo mišljenje i to e, poštujem. Svi ste spomenuli problematiku e, zakonska, zakonski okvir nije moj posao, to je odradila protekla garnitura imamo različite zakone s različitim zahtjevima, nećemo svi rabiti e, ocjenu hazarda i e, karakterizaciju hazarda, e, procjenu rizika upravo u rizicima. A kad smo kod upravljanja rizicima, Evropska, Evropski parlament i komisija su upravljatelji rizicima jer oni su za to odgovorni nije to e, e, igra u kojoj smo na suprotnim stranama. Mi smo na istoj strani i imamo tri e, razine upravljanja razlicima. Imamo Europsku komisiju, zemlje članice i Europski parlament. Mi se svi moramo držati i moramo imati holistički pristup kako bismo zajedno mogli kretati naprijed, a ne samo igrati igrice i pozivati se na što je reklo jedno ili drugo društvo izjava pokazuje da e, su da izvori nesigurnosti postoje danas između različitih znanstvenih skupina. E, to je teško rekonstruirati E, još je upitno količina, mala količina ovih tvari i njihovo djelovanje i neće u bliskoj budućnosti biti konsenzusa po ovom pitanjima. E, svi ćemo čuti e, ovakve E, izjave, to izjava koje su dala 23 prominentna europska stručnjaka. Molim vas, držite se tih izjava, nemojte se uhvatiti samo jedne ili druge izjave. Moramo imati zajedničko stajalište. Naravno, svi znamo da postoje nesigurnosti u ovom vrlo teškom dosjeu. Naravno, Znate da e, imamo različita mišljenja o identifikaciji hazarda jer e, moramo shvatiti koliko je različitih metodoloških pristupa, e, koliko je instrumenta uporabljeno u ocjeni ovog kompleksnog pitanja, no počeo bih sa pitanjem gospođe Grostetom koje se ticalo, pristupa hazardima. E, što se tiče uredbe o biocidima i e, zaštitnim sredstvima za bilje, e, to nije promijenjeno. dakle, ako se definira da je nešto endokrini disruptor, bit će zabranjena pod ove dvije uredbe osim ako ne postoji striktna derogacija. Neki kažu da je e, bitno e, uzeti u obzir i one e, i koji ocjenju karakterizaciju riziku i ocjenu izlaganja. Samo jedan segment ovoga svega nije dovoljan. Potrebno nam je potpuno potpuna procjena rizika. Komisija je odlučila odlučila ažurirati sve segmente kako bi komisija mogla donijeti potpunu i utemeljenu odlogu po ovom pitanju. E, rekao sam da, su 20, da je dvadesetak znanstvenika e, dalo ovo, ovu izjavu ova izjava kaže i e, da se ocijeni rizik endokrinih disruptora e, elementi kao e, procjena izlaganja također treba biti uzimana u obzir. Morate shvatiti cijelu složenost ovog pitanja što se tiče kategorije pretpostavljenih endokrinih disruptora. E, moramo definirati što je endokrini disruptor, jer nešto što je možda ne znači i da jest. E, mi moramo u slučaju e, potvrde djelovati odmah kategorizacija ne bi zaštitila zdravlje i okoliš. Samo bi stvorila sivu zonu bez e, legalne sigurnosti za e, dionike jer nema regulatorne posljedice predviđene za kategorije endokrinih disruptora u uredbi o biocidima i sredstvima za zaštitu biljaka. Što se tiče ovih uredaba, neki spominju horizontalne karakteristike. Mi se svi e, suočavamo s tim problemom kako krenuti naprijed. Imamo e, uredbu Rič, imamo e, kozmetiku, zatim direktivu o vodi. Imamo mnogo zakonodobnih propisa kako krenuti naprijed. To nije današnjo E, pitanje, pitanja opisivanja kriterija što čini nešto endokrinim disruptorima je e, zapravo moj legalni zadatak u ovom ali ako vidite mogućnost kretanja naprijed, dobro, nema problema, pokrenut ćemo raspravu, znam to vrlo dobro i za mene je to bilo teško ako e, jedna uredba i druga uredba kaže da je nešto indokron i disruptor treba ga zabraniti, ali ako je u idućoj uredbi koja se tiče dodira i kontakta sa hranom, onda ga ne moramo zabraniti. Moramo vidjeti kako možemo napredovati dalje i moj zadatak danas je da vam predstavim kriterije e, koje su e, također uključeni u uredbi o o biocidima i uredbi o e, zaštiti, e, zaštitnim sredstvima za biljke. Kako krenuti naprijed? Kad smo govorili e, o onome što je rekao moj kolega Bas, još nismo identificirali tvari koje imaju svoj endokrina svojstva, odnosno od velikog broja e, tvari koje su pregledali konzultanti. 25 kemijskih e, tvari je definirano kao endokrini disruptor to nije potpuna procjena, ali to vam samo e, pokazuje koliki je red veličina e, tvari koje moramo e, procijeniti. I oni odmah traže EFSU i EKU da prate ovu procjenu. Nitko ne znamo što će biti u budućnosti, jer mi sada moramo upotrijebiti načelo predostrožnosti kada govorimo o u biološkoj mogućnosti u drugim e, područjima i to otvara mogućnost uporabe načela predostrožnosti u drugim područjima uporabe na pravilan način. Buzz Eichelt je pitao o testiranju na životanjama procjena tvari e, zahtijevala, iziskivala niz e, testova i ti podaci su e, dobivene od studija na životinjama. Sada na, razini OECD-a i Američka Agencija je također e, zahtijevala da se odmaknemo od testiranja na životinjama, vidjet ćemo kako će to sad dalje ići. E, htio bih kao zaključak reći da je prvi put e, da se ovaj e, pojam endokrinih e, disruptora unosi u zakonodavstvo i to će omogućiti veliku zaštitu okoliša ljudskog zdravlja posebice kroz uredbe o biocidima i uredbe o sredstvima za zaštitu biljaka. Do sad jedino, jedini su uzet obzir e, negativni učinci ovakvih tvari i to je dovelo e, do zabrane uporabe. Ja bih e, htio da imamo plodnu raspravu, htio bih još jednom pročitati vaša pitanja i vratiti se na njih da vidim kako na njih još dublje odgovoriti. Još smo u fazi rasprave, meni je to drago, neki pokazuju da neki jedni nisu sretni na ovaj način, drugi nisu sretni na drugi način i to samo pokazuje da moramo doći do prave odluke. Thank you very much. Hvala lijepa. Neću Drage kolege, Ovime zaključujemo raspravu po ovoj točki. Zahvaljujem povjerniku što je došao ovamo i e, čuli smo neke odgovore. Nije sve odgovoreno, ali e, u redu. Imamo vremena, e, imali smo vremena za raspravu i imamo mogućnost eh, da prigovorimo ako želimo eh, ako želimo uložiti žalbu na ovaj prijedlog strane komisije. Hvala vam povjereniče. Ok, dear colleagues. Dragi kolege, malo kasnimo ali možemo preći na iduću točku dnevnog reda, a to su glavni ciljevi 17. konferencije ugovornih stranak konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka CITES. E, imamo predlog rezolucije e, i, e, i da ću riječ kolegi Lincu iz EPP. Hvala predsjedavajući. Ovdje se rade o CITES-u i Vašingtonskom sporazumu o zaštiti životinja. Ovo je najveći sporazum o zaštiti ugroženih vrsta biljnih i životinskih na svijetu i tu e, imamo mogućnosti kako suzbiti ilegalnu trgovinu e, i krivolov drage kolege. Ako želite raspravljati o prethodnoj temi, onda molim vas e, izađite vani. Sada nastavljamo sastanak. I, i opet gospodin Linsima riječ. Hvala. Dakle, svake tri godine e, stranke potpisnice imaju konferenciju e, i ove godine se e, održava konferencija u Rujnu u Johannesburgu i Europska unija po prvi put u Johannesburgu sudjeluje kao punopravni član ove konferencije. Ilegalna trgovina e, ugroženim vrstama je veliki i dobro organizirani e, posao e, i svjetska zajednica mora se pomučiti da zajednički to suzbije. Treba smanjiti potražnju i Europa kao e, važno e, krajnje odredište ima ključnu ulogu u svemu. Zahvalan sam što je Europska komisija u, veljači je dala akcijski plan. Mi ćemo ovdje u odboru ENVI imati izvješće i to sadrži e, E, sad e, poglavlje o međunarodnoj suradnji u ovom pitanju e, i e, to će sve biti u svjetlu nadolazeće e, CITES i ono što sam čuo u vijeću je bilo pozitivno. Idući ponedjeljak će se donijeti zaključci vijeća po ovom pitanju i zahvaljujem se posebice nizozemskom predsjedništvu koje se aktivno založilo za to. Jučer smo uputili usmeno pitanje komisiji i vijeću gdje smo pitali koji je cilj e, njihov s obzirom na ovu konferenciju i koju strategiju kane imati. To će e, sada biti popraćeno našim nacrtom rezolucije i e, htio bih reći da ono što ne stoji u rezoluciji jeste E, nema e, stavke o lovu na trofeje. Ja bih e, da se to uključi u rezoluciju i to je bitno da dođe do onih koji se to tiče, ali mislim da će kolege i kolegice uložiti amandmane na to. Što se tiče pitanja korupcije, e, lova na trofeje i lova na ugrožene vrste, što moja, moj klub e, se zauzima za suzbijanje krivolova jer to ugrožava bioraznolikost i e, održivi razvoja, ali i osnovu ekonomsku osnovu za život ljudi u tim zemljama. Kriminal se tim aktivnostima financira i, i zapravo bi se određenom zaštitom e, tih vrsta dala lokalnom stanovništvu mogućnost da preživi i s time je povezana i pitanje korupcije u svim segmentima tog e, trgovinskog lanca i bitno je da imamo međunarodnu suradnju i u kažnjavanju e, i da surađuju policija i carina i na globalnoj i na europskoj razini da razmjenjuju informacije. I ovdje su Eurojust, Europol, Interpol i Svjetska carinska organizacija su pozvani da surađuju, a zemlje članice mogu dati svoj e, primjer suradnje. Još nemamo nacrt e, e, rezolucije, još nismo spomenuli vrste o kojima se radi i htio bih pohvaliti ako bi se vi kolege mogli sjetiti nekih vrsta koje su posebno ugrožene. E, recimo bi bijeli nosorog, afrički lav i to bi bilo dobro kad bismo zajedno mogli poslati zajednički signala. Hvala lijepa i ispričavam se što e, moram e, otići dalje na sljedeći vrlo važan sastanak. Hvala lijepa. Thank you very much. Pavel Hvala Pavel Poc u ime socijalista. Hvala. I zahvaljujem kolegi. E, želim dodati da imamo dobru suradnju između suautora autora i želim zahvaliti tajništvu i stručnjacima na tome što su nam dostavili potrebne dokumente i materijale. Prijedlog je dobar, moj klub to podržava i također podržava i ciljeve u vezi sa razinom emisija međutim još ne bavimo prijedlogom amandmana za dodatke i to još e, nije objavljeno tijekom e, razrade prvog nacrta. E, Predlozi će se odnositi na ono što predlažu drugi su sponzori i ono što će se odlučiti na tehničkom sastanku o lovu. Dakle, svjesna sam da to još ima dosta proturječnosti, tako da ćemo nastojati uložati amandmane u cilju razrješavanja ovog pitanja i e, radujem se daljnjoj suradnji. Gospodina Marše, hvala. I ja želim zahvaliti su autorima. i čestitam na izradi ove zajedničke rezolucije koja donosi i vrlo ambicioznu poruku u oči konferencije stranaka. I ja želim istaknuti pokretačku ulogu Europske unije. Po pitanju zaštite bioraznolikosti, mislim da Europska unija može odigrati istu ulogu katalizatora koju je preuzela i u rješavanju klimatskih promjena. Kada je riječ o lovačkim trofejima, naravno da ćemo uložiti amandmane u kojima ćemo osuditi tu neuobičajenu praksu. koja je zaostala iz kolonijalnog vremena. Mi tražimo da se ponovo oblikuju odnosi između ljudskog svijeta i biljnog i životinskog svijeta, a to znači i stajanje na kraj određenim praksama. Europska unija tu ima važnu odgovornost jer smo mi jedno od najvećih provoznih i uvoznih tržišta. Dakle, ne možemo ostati prekriženih ruku. Trebamo raditi i na promjeni mentaliteta. Hvala, gospodin Taylor. Hvala. U ime zelenih želim reći da smo zadovoljni nacrtom rezolucije i zadovoljni smo usklađenim pristupom e, izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Čini se da se možemo složiti ne samo da je važan nadolazeći COP17 u CITES-u u smislu zaštite pojedinih e, vrsta divljih životinja na međunarodnoj razini, nego i po pitanju doprinosa koje Europska unija može dati u poboljšanju transparentnosti u donošenju odluka. Europska unija također može predvoditi borbu protiv raširene korupcije koju možemo prepoznati u globalnoj trgovini s divljim životinjama. Vidim da je glavna uprava već za okoliš već poduzela korake kako se kako bi se istakle prijetnje divljim životinjama, upravo prelaganjem strožih mjera protiv e, lova i lovačkih trofeja životinja koje su navedene u dodacima 1 i 2. Također e, i parlament je odigrao važnu ulogu pozivanje drugih e, strana CITES-a na podupiranje ovog prijedloga. I na kraju, kada je riječ o prijedlozima u vezi sa konkretnim vrstama, ja se zalažem za primjenu načela predostrožnosti Podržavam brojne prijedloge da se dalje zaštite određene vrste, što uključuje i afričke elefante, e, nosoroge, afričke tigrove i druge velike mačke i tako dalje. Posebno želim staviti naglasak e, na potrebu europske potpore za prebacivanje svih afričkih i azijskih vrsta pangelina u dodatak 1. To je jedna nepoznata životinja, ali ona je predmetom najčešće ilegalne trgovine zato jer e, su to sve zapravo vrste u dodatku 1 koje su u opasnosti od izumiranja. Hvala gospodina Fronte. I mi smo zadovoljni ovim izvješćem e, i suradnjom sa izvjestiteljima u Sijeni I također smo zadovoljni i razgovorom sa stručnjacima prilikom e, radionice koja je organizirana u Strasburu prilikom posljednje plenarne sjednice i tada smo bolje uspjeli razumjeti neke stručnije aspekte i bolje e, odrediti ono na čemu valja inzistirati. Ova rasprava naravno je usko povezana sa onima koja, onom koja će uslijediti, odnosno o, trgovini divljim životinjama. Moramo posjetiti da je konvencija CITES naj veći globalni sporazum o zaštiti divljih životinja, čiji su potpisnice 181 zemlja, među kojima je i Europska unija. A također moramo posjetiti sa negativne strane da od 80 tisuća vrsta koje je prepoznala konvencija 23 tisuće vrsta je u opasnosti od izumiranja. U ovo izvješće uvrsili smo također i brojne opće aspekte, neke su već kolege spomenuli, ali važno je također podsjetiti i na usku vezu između ilegalne trgovine divljim životinjama i korupcije i drugim vrstama krijumčarenja, ali također treba podsjetiti na potrebu da se za to izvoje posebna sredstva za suzbijanje ilegalne trgovine i od strane Europske unije i zemalja članica. I onda u posljednjem dijelu se bavimo pojedinostima u vezi sa pojedinim vrstama i E, imamo amandman na dodatke. Svi oni amandmani koje smo uložili mislim da će naići na odobravanje i podršku i mi želimo također istaknuti i važnost načela predostrožnosti, naročito tamo gdje predlažemo da se neke e, vrste prebaci iz dodatka 1 u dodatak 2 i u amandmanima ćemo zatražiti da se taj proces bolje razmotri i tamo da je to, gdje je to moguće da se to spriječi jer prije nego što se to učini trebamo biti potpuno i znanstveno utemeljeno sigurni da e, te vrste nisu predmetom određenih prijetnji. Hvala gospođa Tomlano. Hvala. ovoj rezoluciji iznose se vrlo zanimljivi prijedlozi u oči rasprava stranaka potpisnica konvencije CITES o divnim vrstama biljaka životinja koje su ugrožene i na toj konferenciji će po prvi put Europska unija sudjelovati kao potpisnica borba protiv e, korupcije koja zapravo ugrožava sve naše napore u borbi protiv e, ovakve ilegalne trgovine je doista ogroman problem. Znači, potizanje e, razine svijesti i borba za transparentnost mislim da odgovara također i važnosti i razmjerima ovog problema. No, prije nego što se poveselimo zbog pristupanja Europske unije CITES-u, treba se upitati je li to dodana vrijednost, hoće li Europska unija ojačati djelovanje sudjelovanje CITES-a putem stranaka potpisnica, odnosno zemalja članica Europske unije ili će preuzeti suverenitet eh, i oduzeti im mogućnost odlučivanja i preuzeti riječ u njihovo ime. Ova rezolucija ima određene realistične i zanimljive prijedloge, međutim, ne može staviti Europsku uniju na prvo mjesto E, budući da ona zanemaruje zemlje članice. To i je očita proturječnost. Kada je riječ, međutim, o transparentnosti, naročito u vezi sa sukobima interesa i neovisnosti u donošenju odluka, smatramo da e, bi Europa i o Europi bi se moglo tu puno reći. Hvala. Sada ćemo zamoliti predsjednika komisije da uzmu riječ gospodin Hanley. Hvala. I hvala na zastupnicima e, na izraženoj potpori našem radu i također pozdravljamo interes parlamenta u oči kopa i također mm, veselimo se što će i neki zastupnici iz ovog odbora sudjelovati u samoj konferenciji stranaka. Pročitali smo nacrt rezolucije, kao što smo rekli, to je vrlo važna konferencija stranaka. Europska unija će po prvi puta sudjelovati kao potpisnica. I mi smatramo da će Europska unija unijeti tu dodatnu vrijednost, e, to je naša sposobnost suradnje. Kao britanski dužnosnik moram biti oprezan kada kažem da smo zajedno jači. Naravno da je ova konferencija značajna i mi smo iznijeli čitav niz ambicioznih prijedloga u oči same konferencije. E, postavljeno je pitanje o našoj strategiji i kontaktima. Mi smo uspostavili kontakte sa različitim stranama kako bismo dobili potporu našim prijedlozima. To smo učinili na nedavnom sastanku ne u Nairobi i na sastanku G7 imali smo naše šefove delegacija u više zemalja koji su održavali kontakte sa nadležnim ministrima u tim zemljama i skretali njihovu pozornost na naše prijedloge i prikupljali njihovu potporu. Razmotrili smo sa zadovoljstvom e, prvi nacrt mišljenja i vidimo doista da podržava ono što činimo. Kao što sam rekao, surađujemo sa zemljama članicama, nema nikakvog e, sukoba sa zemljama članicama. Mislim da im ništa tu ne oduzimamo. Mi radimo zajedno u okviru odbora CITES i također radimo zajednički na rezoluciji koja će biti podnesena vijeću u, u ponedjeljak i moći ćete postaviti također i pitanje o tome nizozemskom predsjedništvu. Šanovi su postavili važna pitanja, pitanje transparentnosti i e, rada konvencije CITES je područje gdje predlažemo e, rezoluciju koja će se time pozabaviti kako bi e, CITES mogao transparentnije djelovati. Postavljeno je pitanje i o lovačkim trofejima. Ovdje opet predlažemo da CITES ojača mjere za rješavanje tog pitanja. Neću navoditi sada sve vrste, ali pomenule su se već neke. I mi se u svojim prijedlozima osvrćamo na različite vrste i želimo jačati njihovu zaštitu u konvenciji. To će biti značajna konferencija Povjerenik Vele će prisustovati također dijelu rada konvencije, odnosno konferencije i svjesnimo o važnosti te konferencije i e, želimo da i zahvaljujući našem angažmanu konvencija bude učinkovita u budućnosti. Hvala vam lijepa. Hvala. Sada vas želim posjetiti na rok za podnošenje amandmana, to je 21. lipnja, glasovanje u odboru NV 12. srpnja i razmatranje na plenarnoj sjednici u rujnu. I sada možemo prijeći na sljedeću točku našeg dnevnog reda, a to je razmjena gledišta s nizozemskim predsjedništvom o akcijskom planu Europske unije protiv krijumčarenja divljih vrsta. Ovdje je predstavnik predsjedništva. I odmah dajem riječ predstavniku nizozemskog predsjedništva, gospodinu Ravendekeru, nadležnom za politike okoliša. On će održati uvodno izlaganje, a nakon toga ćemo imati raspravu sa članovima odbora. Izvolite. Hvala. Uvaženi članovi odbora NV, čas mi je razmijeniti gledišta sa ovim odborom u ime nizozemskog predsjedništva Vijećem Europske unije o ovoj važnoj temi. Kao što znate, krimčaranje divljih vrsta je jedna od eh, najprofitnijih eh, djelatnosti organiziranog kriminala koja se temelji na korupciji, a također i u nekim slučajevima sukobima i eh, terorizmu. I također ugrožava održiv razvoj i iskorjenjivanje siromaštva. To je sveobuhvatno pitanje koje je međuresorno i također prelazi svakoćom granice. To nije nešto što se odvija negdje daleko na drugim kontinentima. Europska unija je e, tržište izvora, provoza i destinacije i naravno ima tu važnu ulogu. Nažalost, svijest o tom pitanju je sve veća, kao što je jasno e, uslijed njegovog uvrštavanja na e, više e, konferencija, dakle i Skupštine UN o okolišu i također e, na dnevni red G7. I kao što vidite, Europski parlament je pokazao interes za ovo pitanje, što je jasno iz vašeg dnevnog reda i iz rezolucije o kojoj smo upravo razgovarali. Gospodine predsjedniče, znamo da brojne zemlje članice poduzimaju određene mjere, što uključuje također i moju vladu koja je E, odbila izdavati se dozvole nadalje za lovačke trofeje. No, s obzirom na e, prirodu samo divljeg svijeta, trebamo pristupiti u ovom pitanju u međunarodnom kontekstu. Nacionalne mjere neće biti dovoljne i nizozemsko predsjedništvo je uvrstilo ovo među naše prioritete. Dakle, održali smo konferenciju pod nasom Act Now ili Game Over i na tome je e, komisija predstavila akcijski plan o krijumčarenju vrsta i raspravili smo o tome planu sa svih stajališta, bioraznolikost, očuvanje vrsta, razvojna suradnja, carinska suradnja i međunarodno pravo pravosuđe. Sve su rasprave dovele do odgovora na akcijski plan e, sa strane vijeća i to će biti sadržano i u zaključnicima vijeća koje će se usvojiti sljedećeg ponedjeljka 26. i koliko znamo to će biti službeno stajalište vijeća. No, u ovoj današnjoj razmjeni gledišta mogu vam reći koja mi očekivanja imamo od e, sastanka vijeća. Mogu vam reći da očekujemo da će vijeće izraziti veliku zabrinutost zbog eh, daljnjih kretanja u krijumčarenju divljih vrsta, kao što sam ih upravo opisao, i očekujem da će pozdraviti akcijski plan kao važno sredstvo za pojačanje napora u suzbijanju krijumčarenja divljih vrsta na svim razinama. Također e, očekujemo od vijeća da će tražiti e, od svih e, aktera da pojačaju svoje napore. Trebamo se osigurati da se obustavi tako krijumčarenje u Europskoj uniji i to zahtjeva također i bolju suradnju između policijskih agencija agencija za provedbu zakona bolju razmjenu praksi i podataka. Trebamo pojačati svijest o ovom pitanju, a također i edukaciju službi za provedbu zakona. Trebamo također i istražiti e, krijumčarenje trgovine putem interneta. Evo, to su neki od naglas, saka zaključaka koje očekujemo u ponedjeljak i također e, očekujemo od vijeća da e, preuzme svoju odgovornost u suzbijanju takvog krijumčarenja kao i zemlje članice uz e, ono što čine i parlament i komisija također očekujemo provedbu akcijskog plana i očekujemo donošenje odluka koje će omogućiti veću učinkovitost naših odluka i s time se završio uvodno izlaganje. Hvala. Hvala vam na uvodu. prelazimo na raspravu. Riječ ima kolegica Dornano. Hvala lijepo. Europska unija jesu potpisnica CITES-a od 2015. Dakle, mogu mogli smo očekivati da će, da će, da, da će se založiti za jačanje ove konvencije. Riječ je o učinkovitom pravnom tekstu, međutim mi predlažemo 32 akcijska plana, odnosno djelovanja, što nije loše. Međutim, oni ulaze u jedan pretjerano evropski Okviri to je nešto što bi nas moglo odvojiti od ostalih stranaka. Tekstovi, zato zakonodavni tekstovi ovakve vrste mogli bi dovesti do kašnjenja u primjeni, međutim Europska unija želi ostati dosljedna i nastaviti financirati pro, programe kojima se štite određene morske vrste. Međutim, ne smijemo smetnuti suma da se tu troše i sredstva zemalja članica, prije svega Francuske, koja je jedan od najvećih uplatitelja Ja sam izvjestiteljica u sjeni za ovaj dosije i znam koliko je važno boriti se protiv ove ilegalne trgovine i koliko je to sve hitno pitanje. Međutim, suvereno djelovanje zemalja još uvijek mora, mora također ostati sastavnim dijelom borbe protiv ove vrste aktivnosti. Moramo govoriti češki jer eh, i nas eh, ne mogu točno izražavati. I sada idući kolega ima riječ. Hvala lijepo, nisam bio shvatio da ste mi dali riječ. Htio bih zahvaliti nizozemskom predsjedništvu na njihovom angažmanu. I nadam se da će slovačko predsjedništvo biti jednako aktivno. Pred nama je važan posao kako bismo izmijenili mentalitete, javno mišljenje, valja nastaviti sa komunikacijskim kampanjama u tom smislu, a nekoliko primjedbi općeg karaktera. 1992. u Riju imali smo dva protokola. Jedan vezan uz klimatske promjene i jedan uz zaštitu bioraznolikosti. Najmanje što možemo reći je da 24 godine nakon toga, da protokol o bioraznolikosti, da kasni u primjeni, kasni se s njegovim upravljanjem, ali i sa djelovanjem kako bi se spriječio gubitak bioraznolikosti. I danas se nalazimo u svojevrsno tragičnoj situaciji. Nalazimo se pred šestim valom eh, nestanka vrsta jedan dio odgovornosti, ne mogu ga sada numerički izraziti, riječ je o opadanju broja divljih vrsta i možemo pripisati trgovini divljim vrstama. Dakle, to je trgovina divljim vrstama i pod tim nazivom me zanima jesu li to divlje vrste ili je trgovina ta koja je divljeg karaktera? Jesu li te divlje vrste povezane s činjenicom da, da nisu humanizirane ili ima veze sa trofejima? U svakom slučaju moramo pokazati svoju humanost i u ovoj borbi predstoji nam posao koji moramo doći do novog humanizma koji će objediniti sav živi svijet koji smo ostavili izvan naše koncepcije civilizacije. Thank you. Uh, next speaker is Keith Taylor. Hvala, sljedeći govornik. Sorry, thank you, Chair. Um, yes, thank you very much. Hvala lijepa. Hvala lijepa na uvodu. Imam dva pitanja. rado bih čuo vaša mišljenja o njima. Prvo se tiče sve veće potpore u Europi i Ujedinjenim narodima za uvođenja akta Lisi koji bi zaštitio trgovinu iz zemalja porijekla. Mi smo se time bavili u izvješću parlamenta za ovu godinu. I nedavno o tome izrađeno izvješće na svjetskoj razini. Pa me zanima ova vezano uz ovu potporu ovakvim e, djelovanjem, da li želite tako nešto uvrstiti u akcijski plan i što mislite o tom, dakle, svojevrsnom e, evropskom lejsi aktu? Potom eh, trgovina egzotičnim kućnim ljubimcima, tako su izvan popisa citesa. a Mnoge vrste kojima se trguje u Europskoj uniji, dakle, dobivene su kršeći strane zakone. Tu nedostaje odgovarajuća harmonizacija propisa. To predstavlja opasnost za ljudsko i za životinsko zdravlje i za lokalne ekosustave. Dakle, htjeli bismo e, razvoj svojevrsne pozitivne liste na koje će se naći dozvoljene vrste i tu bi se trebale promovirati dobre prakse. Tu bi se smanjila i birokracija za same vladi i promovirale mjere prevencije. Dakle, koje je vaše mišljenje o mogućnosti dakle, stvaranja ove bijele liste? Hvala lijepo. Hvala, zastupnik Gerbrandi. Hvala lijepo i hvala nizozemskom predsjedništvu što nam je reklo kako je stanje stvari unutar vijeća. Kad sam započeo ovu europsku borbu protiv trgovine divljim e, vrstama prije nekoliko godina, ova stvar je bila relativno nova na e, radnom programu. Ja sam tu započeo rad na rezoluciji parlamenta i postignuli smo tad značajna poboljšanja. Imamo dosta dobar europski akcijski plan. Komisija je ispunila ono što je obećala, svi znamo da je sada na zemljama članicama i većina nadležnosti o kojima govorimo, carina policija, pravosudni sustav, da je to u nadležnosti zemalja članica, a ne Evropske unije. Zato je ovo sada ključna faza u borbi protiv e, trgovine divljim vrstama. Zato želim iskritizirati ono što sam vidio u nacrtima dokumenta vidim u zaključcima vijeća da se naglasava subsidijarnost i to više članaka. Vidim da se zemlje članice pozivaju da učine nešto, da se ohrabruju, da bi trebalo uzeti u obzir. Međutim, to nije dovoljno. kako bismo ozbiljno shvatili ono što se do sad reklo na razini zemalja članica, na razini Europske unije. tada se ne možemo zadovoljiti sa ovim što je rečeno. Trebali bismo se složiti na razini vijeća što ćemo poduzeti. Da ćemo povećati kapacitete, dakle policije, pravosuđa, carina, da ćemo povećati ekspertizu u ovom sektoru. To je nešto što se trenutno još ne događa. Europol želi dati ove vrste trgovine veći prioritet, međutim potreban mu je mandat zemalja članica. Dakle, to se mora naći u zaključcima vijeća, dakle da se traži da se tom pitanju da viši prioritet. Daleko smo od cilja i strahujem od ishoda vijeća za zaštitu okoliša. Dakle, to su ljudi koji bi trebali držati do ove teme. to bi trebalo također biti na dnevnom redu vijeća za unutarnje poslove, za trgovinu i tako dalje. Planira li predsjedništvo tako nešto i hoće li lobirati za snažne zaključke? Originalni nacrt u radnim skupinama vijeća, mislim u ožujku, nije bio pozdravljen ovacijama, ali sada došlo do promjene. Nacrt zaključka koji sam ja vidio je preslab da bi uzeo u obzir e, ozbiljno naše političke izjave. I zato bih zaista tražio od nizozemskog predsjedništva da to poboljša i da borbu protiv e, ove vrste kriminala shvati jako ozbiljno i da ne prepušta to samo zemljama članicama. Znamo da je to diplomatski način da evo, se kaže radite što želite i da neće doći do sporazuma na europskoj razini. Marko Afronte, izvolite. Hvala. Predstavljeni akcijski plan je zadovoljavajuć, dakle, dobro artikuliran, temelji se na tri stupa s kojima se slažemo. Prevencija, bolja provedba i suradnja, dakle suradnja između različitih dionika koji su uključeni u ovakvu vrstu trgovine. Tu su neki dijelovi plana koji bi se trebali naglasiti, koji bi se trebali ujačati. To su oni dijelovi uz pomoć kojih bi on mogao postati učinkovit. Međutim, tu nešto nedostaje, poput e, mehanizma da se nadzire dakle, provođenje ovog plana. Trebalo bismo imati rokove e, kako bismo vidjeli kako se napreduje, idemo u dobrom pravcu. Mislim da to nije prisutno u trenutnom nacrtu plana. Za nas e, je važno sada vidimo da postoji razlika između ciljeva i načina postizanja ciljeva. Često se mm, to stvari ne primjenjuju na razini zemalja članica. Ne znamo kako stojimo sa harmonizacijom, sa koordinacijom sa razinom primjene, je li ona potpuna, djelomična, kako se zemlje članice nose sa tim e, primjenama, kakva je struktura, nemamo u tom smislu vjerojatno jednoobraznost. Mogu vam ukazati na primjer Italije, uredi CITES-a koji su postojali, koji su se bavili tematikom dakle, o trgovini ilegalnim vrstama, nedavno su napušteni i to zato što je ukinut e, to što je ukinuta služba šumara iz e, ustroja, državnog ustroja, dakle to smanjuje kontrole. To dakako smanjuje i našu učinkovitost u borbi protiv e, nezakonite trgovine. Tu su također važne e, dakle, sankcije, ono se moraju ojačati, potrebna je bolja koordinacija između snaga reda kako bi se povećala učinkovitost nadzora i provođenja istraga. U trenutku kada se utvrde odgovorni ljudi, važno je da su te sankcije onda oštre kako bi one odvratile e, buduće mm, ljude koji bi se htjeli uključiti u taj biznis. Potrebno je i da se odrede i sredstva za provođenje ovih aktivnosti na europskoj razini. Riječ o vrlo važnim aktivnostima. Više puta smo podsjetili, dakle riječ o zaštiti prirode, zaštiti divlje faune, ali na način da je ono nažalost povezano sa brojnim, nizom ilegalnih aktivnosti, dakle čak e, i mafijaškog tipa borba koja se mora provoditi na više, na više razina. Konačno, dio u kojem Europa može dati svoj doprinos, mi možemo učiniti mnogo i u vanjskoj vanjskoj dimenziji, dakle govorimo o strukturama koji se bore protiv krivolovaca na teritoriju. Svjetski fond za prirodu nam donosi podatke da imamo 63% ljudi koji se bore protiv krivolovaca, koji su riskirali život. Imamo velike brojke koje govore da nisu dovoljno opremljeni, da nisu da nemaju potrebnu stručnu, stručna znanja kako to provoditi. Dakle, ovo je sve potrebno od ključne važnosti kako bi se također i smanjila potražnja, govorimo evo, o svojevrsnom tržištu, moramo smanjiti dakle, potražnju za ovim divljim vrstama i moramo također spriječiti slučajeve koji su evo, nenamjerni ljudi krše nekad odredbe zakona jer ne znaju da imaju posla sa zaštićenim vrstama, ne znaju koja je priča povezana sa ovim vrstama u njihovim matičnim zemljama. Mnogo je toga e, za što moramo obaviti, plan je ambiciozan, vidjet ćemo kako će se nadzirati provedba, međutim ovo je početak i mi ćemo pratiti način provedbe istog i protrudit ćemo se da ono bude učinkovit. Hvala. Suzan eh, Mejer, riječ. Hvala predsjedavajući. Neću eh, ponoviti što su rekli kolege i smatram eh, da je bitno da danas eh, razgovaramo sa predsjedništvom o eh, ovom akcijskom planu jer se zapravo se svodi na to kako će to provoditi zemlje članice. zemlje članice su te koje moraju se angažirati na terenu. toga je veoma bitno i to je gospodin Gebrandi već rekao da su zemlje članice spremne e, staviti na raspolaganje resurse i osoblje kako bi e, se problemi aktivni, aktivno rješavali. Vjerujem e, da je ovaj novac i angažman osoblja dobro upotrebljen i da će to pridonijeti cilju. Još nešto o prijedlogu da pogledamo gdje su e, zemlje e, životinje iz trećih zemalja koje su zaštićene ilegalno dolaze u Europu i e, moramo zapravo se moramo sjećati odgovornim zaštitu tih ugroženih vrsta i u trećim zemljama koje dolaze k nama sumnjivim ilegalnim putovima i to je bitna točka dakle koja do sad nije bila uzeta u obzir jer to je jedna rupa koja do sad je postojala a moramo je zatvoriti moramo pod svaku cijenu zabraniti u krimčaranje zaštićenih vrsta u Hvala. I Mark Makar posljednji na mojoj liste. Hvala predsjedavajući. Ispričavam se, nisam bila od početka ovdje jer e, sam imao druge obveze. E, mi smo naravno e, se već dugo zalagali za akcijski plan. Ne radi se samo o bioraznolikosti, već i o milijardama eura koje kriminalne skupine zarađuju i to se negativno odražava na stabilnost različitih regija. To ima i političke posljedice, ovo pitanje ima političku važnost ja sam bio na sastanku odbora AFET. E, htio bih e, se osvrnuti na rezoluciju s obzirom na strategiju za e, bioraznolikost i parlament kaže da manjak djelovanja kod e, suzbijanja ove vrste krijomčaranja je e, e, zapravo ide na štetu zaštite raznolikosti vrsta i Europska unija ima predloženi akcijski plan od veljače. On je dobar, iako ga se može poboljšati. Dakle, radi se o tome da se riječi pretoče u dijela e, i moje prvo pitanje je kako će, kako su zemlje članice primile ovaj akcijski plan i kako ocjenjujete volju zemalja članica e, da provedu ovaj plan i da stave na raspolaganje sredstva za to. I imali smo e, briefing sa izvjestiteljem i gdje je e, ukazano na američki zakon koji postoji 1900. i sadržava Um, on uh, klauzulu da određene proizvode životinja se ne smiju uvoziti u SAD. I kako vi gledate na to? Ne znam, uh, želi li komisija dati komentar? Ako da, sada je dobar trenutak za to. Gospodine eh, Henley, imate riječ. Eh, hvala, predsjedavajući. E, radujemo se zaključku vijeća koje ćemo dobiti u ponedjeljak e, i potpora vašeg odbora je pozitivna i bitno je reći da je e, provedba ovoga na zemljama članicama s njima usko surađujemo, imamo odbor gdje izmjenjujemo iskustva iz prakse, učimo jedni od drugi i kako idemo naprijed. E, bilo e, u vezi e, prezentacije koju sam dao malo prije u vezi konferencije u Južnoj Africi s obzirom na američki Lacey Act vidimo da je konvencija CITES instrument za napredovanje i ova komisija je surađivala i sa zemljama izvan EU-a ali i sa zemljama članicama EU-a i iznašli smo nove prijedlog ako e, vi zastupnici imate primjere da postoje ugrožene vrste koje nisu e, pokrivene konvencijom CITES, uključit ćemo ih, ali ne znamo da trenutačno CITES e, konvencija ima rupa, praznina Znamo zemlje u razvoju dolaze sa novim predlozima vrsta koje treba dodavati u anekse CITES-a i e, Evropska unija sve te predloge podupire. Hvala lijepa, hvala za odgovor i zaključke. E, kolega Deker iz nizozemskog predsjedništva, izvolite. E, hvala predsjedavajući da ohrabruje me da e, čujemo da sve tri institucije podupiru ovo važno pitanje i slažem se da smo dobro napredovali i očekujem da e, će i vijeće smatrati komisijin akcijski plan e, vrlo dobrim instrumentom za dalji rad. Osvrnut ću se na neka postavljena pitanja jer e, e, moramo izjasniti da ja nemam veliku ovlast zato što sam samo iz nizozemskog predsjedništva Evropskom vijećem. Počet ću s akcijskim planom. Ne mogu ići u, detalje o 32 točke ali ono što sam rekao u uvodu, očekujem da će vijeće podržati ponedjeljak akcijski plan. E, vijeće za okoliš će učiniti e, za cijelo vijeće, dakle nema razlike u tom Slažem se sa izjavama koje su e, dane, e, jer mnogo toga ovisi o tome kako ćemo to provesti. Mi iz se veselimo provedbi e, plana u dijelo. Bitno je da pratimo provedbu tog akcijskog plana i da osiguramo da nas komisija informira o provedbi plana na terenu. Očekujem da će i tekst u ponedjeljak nešto reći o tome. E, možda nekoliko riječi e, ono, o ovome što je netko spomenuo e, CITES i COP17. Mi se pripremamo za konferenciju u Johannesburgu gdje će EU prvi put nastupiti kao zasebna stranka i to nudi nove mogućnosti. Surađujemo sa i nadolazećim slovačkim predsjedništvom kako bismo se dobro pripremili za COP17 u Johannesburgu. E, dobit ćemo i potporu u okviru vaše rezolucije i e, imat ćemo i e, druge prijedloge koje će uključiti životinje, e, pangoline, morske pse, e, recimo tu se već e, dodarujemo i drva iz tropskih šuma. Tu je i rezolucija o suzbijanju korupcije i o suzbijanju lova na trofeje i to su veliki koraci u postizanju cilja akcijskog plana suzbijanja trgovine divljim vrstama. Što se tiče Europola, da očekujemo da će i to biti u, u zaključcima u ponedjeljak. E, je, situacija je jasna, zemlje članice moraju e, dati informacije Europolu i, i moraju reći koja razina e, njihovog, njihovih ambicija Europol mora to znati jer e, Europol bazira svoje prioritete na informacijama e, zemalja članice. Mi ćemo u zaključcima vijeća također e, to spomenuti i ako mislite da je nešto bitno onda morate to javiti i Europolu. Dakle, mislim da je to većina pitanja koje sam se dotaknuo. Veselimo se ponedjeljku e, i e, nadam se da će vijeće pokazati svoju posvećenost ovom e, cilju i radujem se daljnoj suradnji sa svim partnerima, posebice s ovim odborom. Hvala predsjedavajući na pozivu. Hvala kako nemamo dalje točaka. idući Sastanak je 21.6. u Briselu. Ugodan vam dan želim. Hvala.